U ime Europske komisije govorit će gospodin Stiljanides. Izvolite, povjereniče. Gospodine predsjedniče, dragi kolege i zastupnici, htio bih ti eh, uvjerenost Europske unije u nastavku ekonomske integracije i političke konsolidacije Gruzije Gospođa Mogherini je imala uspješan posjet Gruziji u studenome. I također smo održali drugo vijeće o pridruživanju, to je bilo 16. studenoga u Briselu. A povjerenik Han će sutra biti u Pilisiju kako bi nastavio našu aktivnost na visokoj razini gotovo svakog tjedna tijekom ovog mjeseca. Vijeće za pridruživanje Europe i Gruzije će razmotriti napredak provedbe sporazuma o pridruživanju koji je potpisan prošle godine u lipnju. Također će razmotriti neke od preostalih otvorenih pitanja. Što se tiče napretka, pozdravljamo dobru provedbu sporazuma i izvještaje Eurostata o tome kako e, izvoz Gruzije prema Europskoj uniji raste. Također imamo sve veće usklađivanje s europskim standardima to dobro napreduje. Isto tako važno je iskomunicirati tvrtkama u Gruziji koje su koristi ovoga sporazuma. A sada da vam kažem koji su izazovi pred nama. Mi moramo jamčiti političko okruženje koje bi bilo mirno i koje bi se zasnivalo na poštovanju. treba izbjegavati sve što bi moglo e, biti prepreka na tom putu. U svim našim kontaktima uvijek naglašavamo e, da je potrebno zadržati ovaj tempo napretka, pogotovo što se tiče parlamentarnih izbora koji će biti sljedeće godine u listopadu. Isto tako govorimo da očekujemo potpuno poštovanje neovisnosti i učinkovitosti institucija, uključujući naravno i Ustavni sud. Institucije moraju jamčiti demokraciju, vladavinu prava i poštivanje ljudskih prava u Gruziji. Buduća izborna, predizborna kampanja e, već će se održavati e, pod ovim ugovorom o pridruživanju i poštujemo cilj vlade da se održe mirni i slobodni izbori čiji bi ishod bio u potpunosti priznat kao legitiman koji bi, ja, koji bi jamčio slobodu medija što je u ovom smislu nužno uključujući i odgovarajući pristup medijima opozicijskim strankama također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 ne odlučuje, odnosno ne e, prosuđuje pojedinačne predmete pred, sudu, mi, pred sudom. Mi gledamo poštuju li se naše, naša osnovna načela. To se odnosi na takozvane na takozvana suđenja visokog profila. A isto tako i na privatne tužbe i na pritvor opozicijskih e, aktivista prije suđenja. Također ćemo i dalje pa pomagati Gruzi u naporima da se reformira pravosuđe, e, naravno da se očuva vladavina prava i da se ojača neovisnost pravosudnog aparata. Kao što sam rekao, gospođa Mogherini i gospodin Han pozdravljaju liberalizaciju viznog režima gdje su ispunjeni već mnogi uvjeti. To se naravno mora i dalje nastaviti. Ali konačnu odluku u ovom trenutku ne možemo predvidjeti. Imamo nekih pozitivnih znakova u ovom procesu i njih primjećujemo. Događaj u regijama Abhaziji i Južnoj Osetiji također su bili tema e, rada vijeća za pridruživanje. Gospođa Mogherini i povjerenik Han su ponovno naglasili da Europska unija podržava teritorijalni integritet Gruzije unutar naravno njezinih međunarodno priznatih granica. Europska unija je i dalje predana miru, stabilnosti i rješavanju sukoba. Naša politika i, našu, i naše politici e, pomaganja Gruziji. Naš posebni predstavnik za Južni Kavkaz i Gruziju tu sudjeluje kao i raspra e, također sudjelujemo i u raspravama u Ženevi i nekima drugima i to su jasni znaci naše predanosti. Europska unija također izražava odnosno pozdravlja sudjelovanje Gruzije u misijama, mirovnim misijama u Srednjoafričkoj republici i Maliju kao i u sa e, misijama u Ukrajini. Hvala vam na pažnji i radujem se čuti vaša mišljenja o ovoj vrlo važnoj temi. Hvala lijepa. E, Hvala vam lijepa, povjereniče. A sada je vrijeme za izlaganja političkih klubova. Prvo u ime EPP-a zastupnik Štetina dvije minute, izvolite. Hvala predsjednice. Dame i gospode, ja ću vas prije svega nešto podsjetiti. U Gruziji sam gledao dvije revolucije koje su skinule dva režima, Ševernadzeov i još jedan. I zato mi je drago da je ova zadnja promjena vlade bila na temelju demokratskih izbora i da je e, se Gruzija riješila ovog, optere, ovog tereta. Međutim, biti će teško riješiti se kompletnog nasljeđa svih tih režima. Međutim, nedavni pokušaj da se reinkarniraju uspomena na, na Stalina i na njegovo doba pokazuju da imamo i selektivnu pravu, pravdu i da je to nešto što dolazi iz prošlosti. Prije nekoliko dana je ministar pravosuđa usporedio e, Staljina i Sakašvilija. Također imamo neprihvatljive događaje s nezavisnim televizijom. Sloboda govora i informacija je jedna od temeljnih vrijednosti demokratskih, demokratskih društava. Prije nekoliko godina sam kao televizijski novinar snimio jedan prilog o Evgeniju Čugašviliju koji je Staljinov unuk koji živi u Tbilisiju i e, smatramo da je njegova stranka smiješna, da nije opasna, međutim ona bi mogla nanijeti štetu državi. Prošlog prosinca smo odobrili ovaj sporazum o približavanju s Gruzijom koji poštuje načela demokracije, vladavine prava, zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Želim Gruziji puno hrabrosti da to i postigne i trebamo jednu novu konsolidiranu Gruziju. Hvala vam. U ime kluba SID riječ ima zastupnik Bostin Naruna. Dvije minute, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, revizija naše susjedske politike predstavljena je prošlog tjedna. Njome se želi revitalizirati s njima se želi revitalizirati na odnosi s našim susjedima. Želi se dati novi zamah našem istočnom partnerstvu Želi se mm, zauzeti diferencirani pristup prema ovim e, zemljama, njihovom odnosu prema Europskoj uniji. Ovdje Gruzija jako dobro napreduje i moramo imati na umu da je to za nas važno i moramo podržati ovu zemlju i narod koji su pokazali svoje proeuropsko stajalište. Gruzija je važan partner za Europsku uniju u regiji Crnog mora i jako važan, odnosno vjeran partner u današnjem kontekstu. Potpisivanjem ugovora i pridruživanju oni su se založili za provođenje reformi, uključujući usvajanje zakonodavnog okvira akcijskog plana u ukidanju viznog režima. Nadam se da će iduće izvješće o napretku potvrditi sve ove napore koje poduzima Gruzija i gruzijski narod će biti nagrađen slobodnim viznim režimom. Također želim naglasiti da ne možemo uzeti zdravo za gotovo stabilnost te zemlje. Europa mora pružiti svu potrebnu pomoć za provođenje procesa reformi, ali i za potporu gruzijske neovisnosti. Moramo imati na umu da proces destabilizacije od strane Rusije započen 2008. i nastavlja se potpisivanjem ta takozvanim sporazuma, sporazuma o suradnji sa regijom poput Abhazije. Sama Gruzija mora osigurati vlastitu unutarnju stabilnost, mora osigurati demokratičnost i pravilnu izbornu kampanju i nekoliko riječi kolegama iz EPP-a, nemojte se igrati politikom u slučaju ove zemlje, zato što na taj način nećemo pomoći toj zemlji već usuprotno njihovim neprijateljima. Tumesk, domnul deputat, postinaru. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnica Fotiga u ime ECR-a. Ilegalni aneks e, e, Krima je stvorio klimu straha u Gruziji. Ova zemlja je jedina ne NATO članica koja sudjeluje u našem mehanizmu brzog odgovora. Također ona je izuzetno aktivna u našoj zajedničkoj vanjskoj obrambenoj politici kao primjerice u Mali, u Srednjoafričkoj republici i Ukrajini. To je, bih napore htjela ovom prilikom pozdraviti. Međutim, tu imamo nešto negativnije ishode njihove politike. Prije svega kada je riječ o slobodi izražavanja, imamo slučajeve zatvaranja ljudi. Ja sam, ja dugo pratim situaciju u toj zemlji. Znam da postoje i politički zatvorenici, to su uglavnom oporbeni čelnici koji su u zatvorenju u Tbilisiju i računam na promjenu upravo u ovim područjima koje sam navela, te podupirem liberalizaciju viznog režima za Gruzice. Dziękuję. Thank you much Madam Minister. E, and now on behalf... Hvala. Sad u ime kluba ALDE. Zastupnik Javier Nart, izvolite. Gracias, señor presidente. Hvala vam, predsjedavajući. I ja sam u društvu prijatelja Gruzije želim biti jasan. Kada miješamo poslove i politiku, onda imamo poslovnu politiku. Dakle, vidimo što znači pretjerana prisutnost naših gospodarskih e, interesa. Ova zemlja je na stop, ovdje je ta, imamo slučaj gospodina koji je, na, 153. na listi najbogatijih ljudi svijeta. Uno tiene una profunda tristeza por entender Imamo slučajeve drugih ministara u vladi koji su povezani sa tim gospodinom koji je vlasnik eh, banaka, evo što se događa kada se miješaju poslovne aktivnosti i politike, nema slobode demokracije ukoliko nema slobode izražavanja, ukoliko tužiteljstvo nije slobodno djelovati. Upravo želim podsjetiti na slučaj Rustov i reći svojim prijateljima u Gruziji da je ovo sada test njihove vjerodostojnosti. Oni moraju pustiti pravosudna tijela da obave svoj posao. Mi znamo da su se u Gruziji poduzeli neke koraci unaprijed, međutim i dalje nedostaje nešto od ključne važnosti, a to je vjerodostojnost pravosudnog sustava i sloboda tiska. Dakle, svi ovi aspekti moraju biti produbljeni. Želim nekoliko riječi reći o nama samima. Ukoliko želimo dati svoj doprinos, tada sve ne možemo u zaključcima e, temeljiti samo na onome što je rečeno, što smo čuli da je rečeno. Moramo u toj regiji stvoriti jednu multinacionalnu snagu htjeli bismo da NATO, čujemo glasove koji žele da NATO potraži tu snagu. Pa to znači da mi ne razumijemo tu krhku ravnotežu koja kružuje Gruziju i da se ne brinemo ni na nas, da se ne brinemo niti o nama samima. To zasigurno može imati reperkusije po sve nas. Uh, Hvala vam.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 On, ona predstavlja samo 11% BDP-a u Kavkajskoj regiji, a opet ključna je za njegovu stabilnost. Ima krasan energetski potencijal, izvozi električnu energiju, to je najvrijednija roba koja se izvozi iz te zemlje. Htio bih reći da je već stiglo vrijeme da usvojimo Maršalov plan za regiju Kavkaza koji će otvoriti put ka pomirenju u, tom, u toj regiji. Imali smo u Gruziji čitav niz snažnih e, ličnosti e, nas međutim u toj zemlji imamo na dijelu samo siromaštvo i degradaciju. Ove zemlje su u kulturnom smislu vrlo bliske jedna drugoj, one imaju velik potencijal koji bi trebao koji bi se trebao razvijati i možemo dokazati da naše istočno susjedstvo funkcionira e, zato što vidjeli smo u slučaju Moldave i Ukrajine i Bjelorusije da nismo bili u stanju nositi se sa situacijom i e, došlo je vrijeme da počnemo djelovati preći sa riječi na djela. Hvala vam.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 E, slažem se s time da je važno da gospodarstvo bude dobro. E, želim toj zemlji e, sav uspjeh. Međutim, imamo sedam novih spomenika Staljina, Staljinu koje su izgrađene prošlih godina a to je e, zločinac koji je zaista kršio ljudska prava i činio zločine protiv čovečanstva. Evo, to je slika takvog spomenika i e, želim o tome nešto reći. Izvolite, gospodin Ransdorf. Mislim da ovo pitanje ne pogađa današnju temu. Nisam rekao da mi je Stalin politički uzor. E, Sakaš Sakašvili je bio taj koji je rekao da treba slijediti e, uzor tih ljudi moja zemlja je zbog Staljina e, morala skrenuti sa svog razvojnog puta nakon drugog svjetskog rata. No, e, to je druga tema. E, mislim da je to tema kojim se trebaju baviti povjesničari, a ne članovi Europskog parlamenta. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Polčaka? Da. Onda izvolite. Hvala lijepa što ste prihvatili e, moju plavu karticu. Sa zanimanjem sam slušao vaše riječi koje su dobro zvučale. Međutim, ako zahtijevate neku vrstu maršalova plana za Gruziju ili za Kaukasku regiju, e, ne bi li to značilo da bi se mogle ponovite situacije kao u ono doba kada je Sovjetska e, unija odbila e, sudjelovanje Čehoslovačke u Maršalovu planu. Što se tiče Maršalova plana, situacija 45. je bila znatno složenija i atmosfera bila u visokoj mjeri ispolitizirana. Kada je 1947. suša e, pogodila čehoslovačko gospodarstvo, bilo je nestašica hrane. Ja, dvije su zemlje ponudile pomoć u opskrbu e, Čehoslovačke žitom, ali te su ponude bile vezane za uvjete. I jedina zemlja koja nije uvjetovala svoju pomoć bila je Kanada. Hvala lijepa. A sada za e, klub zastupnika e, zelenih e, kolegica Hautala. Hvala lijepa. Usprkos svim nedostacima i izazovima u Gruziji, mislim da je to partnerska zemlja iz istočne regije koja se opredijelila za europsku budućnost. Prije pet godina nisam mogla očekivati da ću zaista misliti e, kako ta zemlja zaista može postati članicom Europske unije. To je još u dalekoj budućnosti, ali trenutno se ta zemlja zaista trudi. Moramo dati podršku njenom e, europskom izboru, jer E, duga velika sjena Rusije nadvila se na sve istočne partnerske zemlje. Usporedbi sa prijašnjim e, režimima e, mislim da su reforme nastavljene, da je bilo rezultata usprkos nekih nedostataka i u pravosuđu se reforme nastavljaju. Moramo, to je istina, pratiti slučaj Rustavi E, i moramo pokazati ustrajnost što se tiče slobode medija i nezavisnosti pravosuđa. Imamo dobre znakove, na primjer Ustavni sud je nedavno pokazao priličnu nezavisnost od političkih pritisaka i zato moramo dati podršku. Kao Europski parlament imamo važnu zadaću da damo podršku E, Moldovi i drugim zemljama istočnog partnerstva kako bi mogle postati članice naše zajednice. Hvala lijepa gospođi Haudali. Sada za klub zastupnika ENF e, gospodin zastupnik Jean-Luc Schaffhauser minutu i pol. Izvolite. Drage kolegice i kolege poštovani za predstavniče e, komisije. E, ja bih sagledao ovo u širem kontekstu. Mi smo od e, jednostranog svijeta pod američkim vodstvom dobili svijet pod bipolarnim vodstvom. Kina je svakako druga gospodarska sila. A što se tiče pariteta kupnome moći, ona je i na prvom mjestu. SAD ne mogu bez Europe e, kako bi ostale na čelu i tako treba sagledati i transatlantski ugovor. Potrebna e, im je bipolarna e, Europa kako ne bi svijet bio bipolaran i kako ne bismo imali takvu alijansu. Uostalom, ja sam iz Alsasa i ta politika kada bi zaista bila europska, E, značila bi gradnju mostova između kultura, primjerice između njemačke i francuske kulture. E, to je sastavni dio Europe i to vrijedi i za e, spajanje istočne i zapadne kulture, posebno s Rusijom. Tako bismo mogli zaista izgraditi veliki multipolarno europsko zdanje, ali oni to nude, oni žele sve zemlje, Srbiju, Moldovu, Gruziju, Ukrajinu jednostavno e, prisiliti da se odluče e, za politiku koja krši europske interese. To je izdaje Europe i bit će osuđeni za to. Hvala lijepa. Sada gospodin e, zastupnik Epitedeos. Hvala lijepa. Europska unija Gruziju smatra prečasnicom što se tiče e, politike istočnog susjedstva, e, podržava teritorijalni integritet i kraj sukoba e, u separatističkim dijelovima, naime Abhaziji i Južnoj Osetiji. To je ispravna politika, ali se mora primjenjivati na ispravan način. Ne smije ići protiv interesa Rusije Rusija jest i bit će strateški partner Europske unije posebno sada kada je potrebna za suzbijanje ISIS-a. E, no, trebamo nastaviti svoju politiku prema Gruziji. Dijalog mora biti otvoren i moramo imati suradnju s Rusijom, posebno kada e, međunarodni razvoj olakšava takav pristup. Ako nastanja Gruzije e, oko demokratizacije i rasta zaista podržavamo, e, dat ćemo doprinos boljoj Europi. Mnoge greške zbog kojih e, smo u Europi doživjeli ove strašne tragedije u Parizu daju mogućnost za pragmatsku, pragmatičnu politiku bez ponavljanja grešaka u budućnosti. Sad gospodin zastupnik Galer na dvije minute. Hvala lijepa. E, drago mi je da smijete sjediti pred europskom zastavom. Neka se vaša predsjednica vlada e, to uzme za uzor. Gruzija je važan partner. E, građani Gruzije su nam važni kao europejci jer su orijentirani pre Europi zato što surađuju s nama. Želimo ih vidjeti u našem porutku, u našem gospodarskom prostoru, jer to jača zonu stabilnosti u našem susjedstvu. Naš angažman za Gruziju nije bezuvjetan jer očekujemo poštivanje ljudskih i građanskih prava, očekujemo pravnu državu i pluralizam u demokraciji. To je očekivanje i gruzijskih građana. Oni podržavaju modernizaciju i reforme čemu političari i stranke moraju posvetiti veću pažnju nego do sada. Ja, sam, ja nisam e, gruzijac, ali volim strastvenu politiku i snažno vodstvo u politici. No, pogrešno je ako politička želja uništava suradnju među demokratima i pogrešno je samo se boriti za moć. Pogrešno je kada oporba ne može obnašati svoju ustavnu ulogu. Bilo bi pogrešno e, medijima oduzeti slobodu. Građani u Gruziji očekuju da politika rješava probleme, da postigne napredak, da se zemlja razvije na europski način. Bez e, patronizacije od strane velikog e, susjeda Rusije. To će biti moguće kada političari budu e, unapređivali zajedništvo i radili na zajedničkim ciljima kada naš europski cilj bude cilj i san svih građana Gruzije. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Galeru, hvala e, i drago mi je da imate takva smisla za humor koji mi se sviđa. Sada e, poštani zastupnik Mamikins. Hvala lijepa, ekscelencijo, e, kolege. Prije 20. godine osnovile su diplomatske veze između Europske unije i Republike Gruzije. Naši među odnosi su uvijek bili usmjereni na dijalog i partnerstvo. Prošle godine potpisan je e, sporazum o pridruživanju sa Gruzijom, uključujući i sporazum o e, slobodnoj e, trgovini. To bi trebalo dati poticaj danjem razvoju Gruzije. E, napredak e, u viznom režimu e, svakako bi mogao biti ubrzan. Gruzija je unaprijedila implementaciju potrebnih reformi, niti više ili čak možda i ipak više od Moldove i Ukrajine. Suzbijanje korupcije, posebno uvođenje posebnog ureda za spuzijanje korupcije u siječnju 2015 E, unaprijedilo je suzbijanje organiziranog zločina, e, pranja novca, e, trgovine ljudima. To pokazuje da je Gruzija zaista spremna da završi ovaj dijalog. Kao što je visoka predstavnica nedavno istaknula, ta zemlja ne stvara samo vlastite veze s Europskom unijom, nego čak i djeluje kao posljednik u regiji Južnog Kaukasa. S obzirom na demokratske vrijednosti i kulturu, posebno je važna uloga Gruzijske pravoslavne crkve i njenog patrijarha ili drugoga. I kao izvjestitelj Europskog parlamenta o Gruziji i kao osoba koja je zainteresirana za napredak u stvaranju ovih veza, Ehm, želim istaknuti da svakako Europska unija može izgraditi tješnije i snažnije veze sa Gruzijskom republikom. Hvala lijepa. E, zastupnik Karim, izvolite. Nedavno sam u ime ovog parlamenta predsjedao prvom sastanku sa našim partnerima u Gruziji. E, želim zahvaliti su predsjedatelju i sugovornicima u Gruziji, kao i svim kolegima, kolegama koji su bili na tim sastancima. Misija je bila na više načina izazovna, ali mislim da smo e, postigli pomicanje naših e, veza dalje od službenih e, političkih odnosa i na razinu parlamentarnih odnosa ako budu buduće rezolucije e, nastavljali na ovom što smo postigli. Zahvaljujem e, komisiji na postignutim sporazumima. Sljedeći korak mora ići prema liberalizaciji viznog režima. To je naime san građana Gruzija. S obzirom na e, ruske interese e, mora biti jasno da je potrebno investirati i u Abhaziji i u Južnoj Osetiji. E, dolaze izbori i ključno je da Gruzija pokaže da se opredijelila za europske vrijednosti. To se najbolje vidi na odluci da se podupiru e, slobode medija. Hvala lijepa gospodinu Karimu. Sada Tamaš Mečerić. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Povjeneći na ovom optimističkom sažetku o razvoju u Gruziji e, da je to bar opravdano Gruzija je e, postigla velik napredak od kada je nezavisna i ispravno su kolege istaknule da je da su i ustavne promjene i e, promjene na vlasti e, prošle na miran način što se ne može reći za sve zemlje u toj regiji. Želim istaknuti da Politička stabilnost nije nikada nešto što se može uzeti zdravo za gotovo. Treba raditi stalno na političkoj stabilnosti. To uključuje poštivanje političke oporbe koja je legitiman supornik. To je kondicio sine za demokraciju i dok e, oni na vlasti moraju E, raditi na napretku demokracije, tako i oporba mora e, svoje ciljeve postizati na miroljubiv način. U listopadu 2013. vidli smo da je bilo 12% potpore za stranke koje su proruske, a to je opasnost koju moramo spriječiti. Hvala lijepa. Sada poštovani Zastupnik Plenković za dvije minute. E, Gruzija je prioritet Europske unije u njenoj politici susjedstva i dokazala je svoju predanost i privrženost provođenju proeuropskih reformi nakon revolucije rua. two thousand and three godine zemlja je prola veliku transformaciju od postsovjetske drave pod ruskim utjecajem do drave koja jasno zastupa svoje interese i svoju europsku orijentaciju. Većina promjena naalost dola je s visokom cijenom ekonomske i energetske blokade iz rusije te oružanih sukoba u junoj osetiji i abhaziji. sporazum o pridruživanju i sporazum o slobodnoj trgovini pruit e gruziji potrebne smjernice za provedbu nužnih reformi

Nada Katipiri na dvije minute. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Gruzija je priča o uspjehu. To je jedina zemlja u regiji koja je mirno prešla e, s jedne vlade na druge pomoću izbora, a ne e, reakcija prosvjeda na cesti. Članica je istočnog partnerstva i želi užno, uže veze sa Europskom unijom to je veza na temelju ljudskih prava. E, zato je ključno da čak i sam dojam da postoje, e, da se sprečava dojam da se utječe na medije i na pravosuđe. Rustavi dva se trebalo riješiti, riješiti drugačije, no zabrinjavajuće kako je bivši predsjednik Šakašvili nastojao instrumentalizirati ovaj slučaj da bi poticao nemire. To je posljednje što tebi gruzi. Gruza mora, nastaviti s reformama. Imamo toliko nestabilnosti oko te zemlje da nisu dopustive dubeke podjele. To su vanjske prijetnje. Tri godine nakon demokratskog prijelaza vlasti e, krajnje je vrijeme da se političke snage u toj zemlji ujedine. E, opipljivi rezultati e, suradnje Gruzije i Europske unije može biti, na primjer, potpuna liberalizacija viznog režima za sve građane. To je moguće ugroziti ako se nastavi ovakvo nezdravo supaništvo u zemlji. E, loše e, okolnosti su da pobjednici na izborima se ne ponašaju adekvatno da nema odgovornosti e, političana vlasti, da se javljaju radikalne skupine, a nitko ne zna ko financira takve skupine. Usprkos tome uvjerena sam da uz napore svih političkih snaga u toj zemlji e, će pokrenute reforme pod prošlim, e, prošloj vlasti moći se nastaviti i da će građani uskoro profitirati od boljih veza sa Europskom unijom. Hvala. sada gospođa Kozlovska Rajec. Dvije minute. Gospodine predsjedniče, dragi kolege. Gruzija e, je zemlja koja se najbrže razvija u cijelom e, svom susjedstvu što se tiče demokratskih vrijednosti. Ima također e, veliku slobodu medija, kvalitetu upravljanja i e, prava građana. Također e, je točno da proeuropske prodemokratske političke stranke i ti osjećaji e, se mogu naći u opasnosti pred populističkim strankama. I uglavnom je greška tih elita koje su na vlasti što narod uopće slušate populiste. Ljudi su također protiv brutalnih metoda koje se koriste protiv političkih e, protivnika i medija. A što se tiče Abhazije i Južne Osetije, e, politika Gruzije dovodi do određene zabrinutosti jer pitamo se može li ona i dalje održati e, tu razinu gospodarskog rasta. Što se tiče liberalizacije viznog režima, to bi bilo korisno za obje strane, ne samo sa političkog nego i sa gospodarskog stanovišta također bi nam omogućilo da e, bolje iskoristimo e, bolinski proces. E, Gruzija bi također trebala osnažiti svoje odnose s javnošću zato što zahvaljujući tome bi ruska propaganda bila manje učinkovitija. Trebamo potaknuti i podržavati medije, ali također i širiti informacije tako da javno mnjenje može dobiti pristup tim informacijama. Pitanje za povjerenika koje je trenutno stanje e, u dijalogu e, o liberalizaciji viznog režima? Možemo li očekivati da ti pregovori uskoro e, se privede kraju i koje ćemo projekte proizvoditi tamo? A sada je vrijeme za spontano javljanje za riječ. Prvo, gospodin ministar Edward Kukan. Izvolite. Hvala. U kontekstu e, trenutno postojeće susjedske politike Europske unije htio bih jasno dati do znanja da one zemlje koje žele produbiti svoj odnos s Europskom unijom bi trebale dobiti punu podršku. Istovremeno treba biti jasno da takve zemlje moraju e, udovoljiti određenim standardima. Gruzija je jedna od zemalja koje pokazuju E, zaista odlučnost da slijede europski put e, kroz gospodarsku integraciju i političko pridruživanje. Gruzija zaslužuje našu podršku e, na svom putu ka Europskoj uniji, ali također i u zaštiti svog teritorijalnog integriteta. Primjerice, moramo integrirati naše energetsko tržište sa Grozijom kroz energetsku zajednicu. Također bih htio potaknuti političke vođe u Gruziji da svoje političke bitke vode u e, parlamentu, a ne u zatvori i pritvoru. Trebaju postati jasne linije za e, pravnu državu i e, demokratski proces. Hvala. A sada gospodin Marijas. Hvala. Odnosi između Europske unije i Gruzije su posebno važni jer se radi o važnom čimbeniku za sigurnost Kaukaske regije. Gruzija je tu preuzela vodeću ulogu u istočnom partnerstvu. Istočno partnerstvo e, mora e, prije svega e, biti usmjereno na jačanje gospodarskih odnosa, dakle posebno između Europske unije i Gruzije. Treba osigurati energetsku sigurnost, odnosi moraju biti obostrano korisni. Istočno partnerstvo međutim e, ne bi smjelo biti instrumentalizirano od nekih strana radi miješanja u unutarnju politiku Gruziju. Gruzije. Gruzija mora ostati neovisna i suvereno odlučivati o svojoj politici, poštivati ljudska prava, pravnu državu i samo pod takvim pretpostavkama se politička situacija u Gruziji može pozitivno razvijati. 2016. imamo izbore i sva prava svih e, suparnika tu mora biti poštivana. Hvala. Da. Zastupnik e, Čučuk. Hvala Gruzija je zemlja s bogatom poviješću i kulturom. Nema nikakve dvojbe da je ona dio europske povijesti i sada je e, upravo prošla godina od potpisivanja sporazuma o pridruživanju. Preko 60% e, stanovništva to podržava i također postoji konsenzus oko članstvo NATO. Mnogo godina je Gruzija bila dio Sovjetskog saveza, a sada traži svoj europski identitet. Kao netko iz e, bivše e, socijalističke zemlje, ja znam e, kak, sa kakvim se izazovima suočava mlada gruzijska demokracija. To jasno pokazuje nedavno, nedavna zbivanja. To ne možemo tolerirati, no moramo insistirati da sve strane poštuju pravnu državu i slobodu medija. Gruzija treba našu stalnu podršku kako bi nastavila europskim putem. A sada gospodin zastup... zahvaljujem gospodinu Kučuku, a sada Igor Soltaš. Hvala. Čuli smo mnogo pozitivnih misli i pozitivnih riječi o Gruziji danas. No, pitanje i dalje ostaje što je uopće tu stvarna slika i podaci, informacije koje mi imamo su važne. No važno je kako mjerimo taj napredak, koji su kriteriji koji se tu primjenjuju. I to je razlog eh, zašto sam tražio riječ. Mislim da je stvarno važno da Europska komisija i Europski parlament surađuju sa Vijećem Europe, zato što Vijeće Europe igra veoma važnu ulogu u procjenjivanju kakva je situacija sa ljudskim pravima, demokracijom, pravosuđem, medijskim slobodama, slobodama izražavanja i ponekad mi se čini da bi stvarno bilo potrebno da komisija i Vijeće Europe e, tu bliskije surađuju na tim područjima zato što Vijeće Europe već primjenjuje neke standarde vezano za ljudska prava. Hvala. Hvala gospodinu Šoltesu. A sada... Gospodin Polšak, naš posljednji e, govornik. Hvala gospodine predsjedniče. Pa još 2012. godine Kašvilijeva e, stranka je izgubila izbore i mirno predala vlast. To je zaista bio krasan primjer demokracije i Gruzija je zaista pokazala da ide putem tranzicije, ima velike energetske potencijale, ali to je također naš ključni saveznik i partner e, u Kafkazu. Upravo zato pozdravljam reforme koje su već e, provedene u toj zemlji zaista e, treba nastaviti putem tih e, reformi i treba koristiti politički pritisak. Jer ako oni izdrže politički pritisak, oni će imati naša srca. Hvala. A sada e, se opet obraćam predstavniku komisije, povjereniku Nidesu. Hvala. Kao što sam već rekao u uvodnim napomenama, mi e, stvarno e, pratimo da li se naši zajednički principi poštuju. Mi to radimo zajedno sa Gruzijom kao partneri u uvjerenju da e, jačanje demokracije i vladavine prava i istovremeno osiguravanje transparentne, e, prosperitetne i stabilne Gruzije jest nešto što je u našem zajedničkom interesu. I to je u potpunosti u skladu s prioritetima koji su e, navedeni u e, reviziji EMP-a. Tijekom svojeg posjeta podpredsjednica Vini je e, bila veoma zadovoljna sa konstruktivnim stavom koji su izrazili svi e, elementi vlasti u Gruziji. Oni znaju da trebaju i dalje e, raditi na reformama i stvoriti siguran prostor gdje će se voditi predizborna kampanja za izbore koji se održavaju sljedeće godine. A sada vezano za liberalizaciju viznog režima. Naravno, e, postavljeno je pitanje upravo o toj temi. E, taj proces se zasniva na ishodu misije e, gdje je ocjenjivan progres krajem rujna, informacija koje smo dobili od gruzijskih vlasti koji će nam u prosincu dostaviti svoje izvješće o tome kakva je situacija, znači za mjesec dana. Kada se izda e, taj konačni izvještaj, onda će komisija biti u situaciji da e, dade zakonodavni prijedlog e, da se ukinu vize i onda je na Europskom parlamentu i na vijeću da to potvrde i vrijeme koje je potrebno da se odluči o takvom prijedlogu. Teško je to naravno predvidjeti, kao što znate. Evo, u zaključku ću reći da ovaj e, sporazum o pridruživanju s Gruzijom je jedan konkretan način da se aktivira pun potencijal naših odnosa. Fokus je na podršci ovim e, središnjim reformama i naravno e, gospodarskom oporavku, rastu, upravljanju, primjerice u energetici, prometu i zaštiti okoliša. I naravno mi svi imamo jedan optimističan pristup e, zato što mi smo svi političari i na toj smo liniji i na taj način razmišljamo. Hvala na pozornosti. Hvala.